Uh, Dobar dan kolege, dobrodošli natrag na naš sastanak. Drago mi je što imamo s nama Malteško predsjedništvo. Uh, gospodin Žorž Vela, ministar vanjskih poslova Malte je s nama. S njim ćemo razgovarati o prioritetima predsjedništva u, u sustavu humanitarne pomoći. On je i član e, našeg Europskog parlamenta, radila sam s njim o konvenciji za Europu prije mnogo godina. Drago mi je što mogu zaželiti dobrodošlicu ovdje s nama u parlamentu. Razgovarat ćemo o humanitarnoj pomoći. Kad pogledamo svijet kod nas, možemo vidjeti da svaki put kad imamo ovakve sastanke razgovaramo o velikim potrebama za humanitarnom pomoći koje su uvijek veće od resursa koje imamo. Imamo humanitarne potrebe u Europskoj uniji s ovom e, izbjegličkom krizom. Imamo to u Grčkoj i na Balkanu. Također imamo i konflikte u Siriji, Jemenu, Sudanu, Afganistanu i humanitarne krize na tim područjima. I teško je svima pružiti potrebnu humanitarnu pomoć i također i u pogledu proračuna za humanitarnu pomoć. To ga jako opterećuje. Dakle, kakvi su prioriteti za vaše predsjedništvo, kako možemo raditi zajedno tijekom sljedećih mjeseci da riješimo ove humanitarne probleme, da ih pokušamo riješiti i da povežemo naš rad na humanitarnim pitanjima sa pitanjima razvoja. Predajem vam riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, dozvolite mi da vam formalno čestitam na izboru za predsjednicu odbora. Prvi dio govora ću odraditi na malteškom Europa se uvijek smatrala modelom nade i napretka, razvoja i mira. Ovo postignuće je bio rezultat e, vizije europskog projekta u vrijeme kada su drugi bili skeptični prema tome koliko možemo postići i možemo li uopće raditi zajedno. Na 60. godišnjicu europskog projekta sada je na Malti, najmanjoj državi članici, da vodi Vijeće Evropske unije. Danas moramo zajedno vidjeti pregled zadnjih 60 godina i moramo zaštititi naša postignuća tijekom tog vremena. Također moramo predati koristi našeg projekta našim građanima. Europa sada treba novi zamah Najnoviji razvoj događaja u Europi pokazali su nam da se trebamo približiti svojim građanima i da moramo učinkovito komunicirati s njima kako bismo pružili bolje prilike svojim građanima i kako bismo im dali mogućnosti da postignu sve ono što im je potrebno prethodni politički događaji tijekom ove godine ostavili su trag na svima nama i postoji potreba, hitna potreba za reformom. I jasno je da moramo biti bliži svojim građanima. Također događaji prošle godine su uzdrmali europski projekt. Malta je odlučna da da svoj doprinos europskom projektu i mi se nadamo da ćemo tijekom našeg predsjedništva, našim radom u vijeću i našom suradnjom s vama, Europskim parlamentom, da ćemo zaista ojačati našu uniju. Znamo da je šest mjeseci relativno kratak period, ali mi smo ambiciozni, mi bismo željeli doprinijeti svojim projektom ali u isto vrijeme smo i realistični, znamo svoja ograničenja i svjesni smo također svojih snaga. Također se predstavljamo kao pošteni sugovornici bez ikakvih skrivenih planova. U isto vrijeme radit ćemo s parlamentom u duhu suradnje i iskrenosti. Naš premijer, zamjenik premijera i ministar financija te vođa opozicije oni su svi članovi, svi su bili članovi Europskog parlamenta i ja sam također bio promatrač u Europskom parlamentu prije nego što smo postali članovi, te tri mjeseca u parlamentu nakon što, smo postali članovi. To nam je sve doprinjelo uvidu u važnost ovog parlamenta. Ponosni smo što smo za kormilom predsjedništva Vijeća Europske unije u ovom trenutku. Glavni principi koji će voditi naše predsjedništvo je stvaranje novog, svježeg zamaha koji će značiti da ćemo se približiti građanima kao evropljani, da će se građani približiti jedni drugima identificirali smo šest prioriteta migracije, sigurnost, jedinstveno tržište, politika susjedstva, socijalna inkluzija i pomorska pitanja. Mi iskreno vjerujemo da naši narodi imaju određene probleme koje mi moramo poslušati. Ne želim ići preduboko u detalje ovih prioriteta i zato ću sada govoriti o našem programu vezano za teme o kojima raspravlja vaš odbor. Sada ću preći na engleski. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje i razgovarati o prioritetima Malteškog predsjedništva na polju humanitarne pomoći. Pogotovo u svjetlu e, posla kojeg je u tijeku i nakane Europskog parlamenta i ovog odbora da se bavi ovim zajedničkim zadacima, a to je humanitarna pomoć. Zahvalio bih e, našim partnerima iz Trija, nizozemcima i Slovacima na tome što su radili na ispunjenju našeg programa, a mi kao treći partner iz Trija imat ćemo teški zadatak da privedemo taj program kraju. Također bih zahvalio i vama, e, članovima ovog odbora, što ste osigurali glatku tranziciju na naše predsjedništvo. Tijekom naših šest mjeseci našeg predsjedavanja nastavit ćemo dobar posao prethodnih predsjedništava koliko je to u našoj moći. Činjenica je da globalna humanitarna situacija nije baš ružičasta blagorečeno. rečeno. Kada je pokrenut globalni pregled eh, humanitarne situacije za 2017. rečeno je da je humanitarna kriza danas veća nego ikada prije, od kad je osnovan UN. Nikada prije toliko ljudi nije trebalo našu solidarnost i našu potporu kako bi živjeli u dostojanstvu. U 30 tri zemlje humanitarna pomoć treba dosegnuti 93 milijuna ljudi, a globalno više od 128 milijuna ljudi e, je u opasnosti od prirodnih nepogoda i humanitarnih kriza. 22,2 milijarde će trebati financijskih sredstava u 2017. godini da pomognemo 93 milijuna ljudi koji su pogođeni. Danas imamo novo prisilno preseljenja, imamo prirodne katastrofe kao što je El Niño, te poplave i suše koje imaju teški utjecaj na preživljavanje ljudi. Europska unija je predvodnik humanitarnog financiranja i razvoja novih i učinkovitijih humanitarnih instrumenata. Iako se povećavaju doprinosi donatora, nemoguće je držati korak sa rastućom humanitarnom krizom. Ovakva stvarnost je potakla održavanje svjetskog humanitarnog samita u svibnju prošle godine humanitarna pomoć sama ne može adekvatno smanjiti rastuće potrebe najranjivijih ljudi i zbog toga je potreban koherentniji pristup. I to se treba fokusirati na tri prioriteta. Treba se baviti korijenom, uzrocima e, vala izbjeglica. Treba spriječiti e, konflikte političkim vodstvom i premostiti jaz između humanitarne pomoći i razvoja. Naš glavni cilj je poboljšan humanitarni odgovor na ove krize koje i dalje traju. Pokušat ćemo analizirati potrebe i nedostatke kolektivnog odgovora kako bismo poboljšali učinkovitost Europske unije i država članica te naše humanitarne pomoći. povećat ćemo i humanitarno zalaganje Europske unije u trećim zemljama i organizacijama kako bi svi ljudi bili glavnim ciljem humanitarnih aktivnosti, a pogotovo zaštita najranjivijih. Fokusirat ćemo se na iznalaženje načina da se poboljša globalni humanitarni sustav i da se promiče koherentan i dosljedan odgovor komisije i država članica na razne katastrofe. Ovim, u ovom cilju glavni prioritet je rad nakon svjetskog humanitarnog samita. Kako bismo smanjili potrebe za humanitarnom pomoći i patnju u svijetu. Nadograđujući se na rad naših partnera iz Trija i platforme koje je uspostavila OKA, predsjedništvo će osigurati E, rad nakon samita upravljajući raspravama i koordinacijom kako bi se osiguralo da na europskom e, nivou stupe na snagu učinkoviti mehanizmi monitoringa i izvještavanja kao što stoji u zaključcima vijeća iz svibnja 2015. Ovaj posao će služiti kako bi se poboljšala koherentnost i komplementarnost Europske unije i država članica nakon svjetskog humanitarnog samita. Na VHS-u države članice su se obvezale da će raditi na ova tri prioriteta. A također se to nadovezuje na naš drugi glavni prioritet, a to je promocija europskog konsenzusa o humanitarnoj pomoći. Tu imamo tri prioritetna područja kako bi se poboljšala učinkovitost eh, humanitarne pomoći koju pruža komisija i države članice. Dakle, to je podržavanje humanitarnih principa, eh, pristup temeljen na potrebama i poboljšana koherentnost. Predsjedništvo će se truditi da se ti prioriteti nađu u europskom planu na, i na nacionalnim i europskim razinama, da to ostane visoko na listi prioriteta. I to ćemo učiniti zajedno s komisijom i našim partnerima iz Trija. Pokušat ćemo igrati aktivnu ulogu u poboljšanju koherentnosti, učinkovitosti i kvalitete humanitarnih sustava, podržavajući ispunjenje e, plana provedbe drugog konsenzusa. Naš cilj bit će ojačanje e, veze između humanitarne pomoći i razvoja. Humanitarna kriza humanitarne krize duže traju, sve su kompleksnije i sve su nasilnije. Mora postojati razlika između humanitarne pomoći i dugotrajne pomoći za razvoj. Tu postoje i sinergije kojima je cilj premostiti jaz između aktera, te se treba fokusirati na zajedničke procjene i treba ojačati otpornost nasilno preseljenih ljudi i njihov pristup obrazovanju i svim drugim potrebnim stvarima. U kontekstu prisilnog preseljenja predsjedništvo će se baviti izazovima i premošćivanju jaza između humanitarne pomoći i razvoja. Bavit ćemo se i raznim instrumentima financija Europske unije i fondovima koji su ustanovljeni kao za borbu protiv kriza. Mnogi ljudi su pres, nasilno preseljeni i mi se moramo baviti uzrocima toga. Moramo naći trajna rješenja za pogođene populacije, uključujući izbjeglice te povratnike. Maltaško predsjednik. će se zalagati za rješavanje humanitarnih izazova i potreba migranata i domaćih zajednica. Istraživat ćemo veze i potrebe migranata vezano za naš akcijski plan. Pokušat ćemo osigurati da glavni cilj ostane zaštita populacija. humanitarni zakoni sve su više zanemareni danas. Događaju se napadi na civilne infrastrukture, također taktike izgladnjivanja kao strategiji rata. Protiv toga se treba boriti. Malteško predsjedništvo će podizati svijest o humanitarnoj zaštiti u okviru međunarodnog zakona, ali i izvan. Također što se tiče prehrane i sigurnosti hrane, to će biti ključni ciljevi. Također ćemo se truditi da postignemo bolju suradnju između tijela za civilnu zaštitu i tijela za humanitarnu pomoć. Za kraj, Maltaško predsjedništvo je iskreno i čvrsto odlučno, te je svjesno svojih odgovornosti i pokušat ćemo poboljšati humanitarni odgovor Europske unije. Gledamo u budućnost s nadom da ćemo učiniti humanitarnu pomoć učinkovitijem i radujem se radu s vama tijekom maltaškog predsjedavanja i kasnije. Te pozdravljam vaše komentare našem predsjedništvu. Hvala na pažnji. Um, Hvala vam ministre na pregledu stanja. Vidimo da će se intenzivno raditi na humanitarnim pitanjima u sljedećih šest mjeseci. Ovdje se već javilo troje zastupnika. E, koliko vas se namjerava javiti za riječ? Dobro. Možemo onda krenuti sa Enrikeom Gererom Salomom koji je stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć u našem odboru. Enrike, izvoli. Hvala lijepo. Prije svega bih e, htio izdvojiti vrijeme da čestitam Lindi i svima ostalima koji su jutros izabrani u našem odboru. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama raditi na ovim pitanjima u sljedeće dvije i po godine. Zatim želim zahvaliti ministru i Malti na njihovoj ulozi kada je riječ o pitanjima humanitarne pomoći migranata i izbjeglica. Valeta je zapravo referenca kada je riječ o suradnji Europske unije sa zemljama iz kojih migranti i izbjeglice dolaze. Malta isto tako može poslužiti kao primjer kada je riječ o financijskim sporazumima E, koji služe kao podloga za sve te aktivnosti. Želim se osvrnuti na nešto što je ministar rekao. Rekao je da je Europska unija još uvijek primjer za ostatak svijeta. To je bio jedan od osnovnih ciljeva europskog projekta. Mislim da to posebno vrijedi u području humanitarne i razvojne pomoći. Nešto kasnije ministar je istaknuo da je jedan od problema u tome što Europa nije bliska građanima i da se moramo približiti građanima. Što se tiče humanitarne pomoći, ti bih reći da su građani bliži potrebama lokalne zajednice, onima kojima treba pomoć, a vlade bliže su njima nego samoj državnom vrhu. Tako da su zapravo e, naši građani na lokalnoj razini ispred nas. Oni su svjesni što je potrebno poduzeti u humanitarnim krizama. Oni su mnogo svjesni te situacije nego što je to slučaj sa vladama država članica. A biti blizu građanima također znači imati svijest da su europski građani pokazali veliku solidarnost u ovim situacijama. Mi sada ulazimo u jedno razdoblje kada Europska unija treba osnažiti svoje djelovanje u tom području. Kako se čini, neki drugi globalni akteri će smanjiti ili u potpunosti odustati od tih napora. Novoizabrani predsjednik koji žele da njegova zemlja bude druga najveća sila na svijetu, također će zapravo postići to da njegova zemlja bude sekundarni akter u području humanitarne pomoći i upravo zato Europska unija treba na sebe preuzeti veću odgovornost. Mislim da su spomenuti ciljevi ispravni E, održan je svjetski humanitarni summit, dakle trebamo nastaviti s radom na tome i isto tako se trebaju provesti mehanizmi za praćenje provedbe. Treba vidjeti što poduzimaju Evropska unija i njezine države članice. Trebamo pratiti ispunjavamo li preuzete obveze kako na razini Evropske unije, tako i na nacionalnoj razini. E, to je pak povezano sa samitom u Istanbulu. E, konsenzus e, u humanitarnom djelovanju trebamo provesti u dijelo akcijski plan, a što se tiče veze između razvoja humanitarne pomoći, o tome smo već razgovarali u više navrata, ali to spominjem zato što je ministar s nama danas poslije podne. Iako mislim da je to suvišno za članove odbora, mi smo toga i tekako svjesni. Humanitarne krize traju dugo i nažalost često su vrlo duboke. Tako da se ne radi samo o tome da se pruži kratkoročna pomoć. Mi moramo imati jedan dalekosežni pristup koji obuhvaća obrazovni sustav, zdravstvenu skrb, a neposredno djelovanje u slučaju humanitarne krize mora biti popraćeno e, politikama razvoja, dakle na onim područjima gdje se pojavljuju humanitarne krize. Vezano za zaštitu stanovništva, rekao bih da su ovdje važna dva aspekta – Najvažnije je da kako pružiti humanitarnu pomoć stanovništvu koje je potrebito. Ali moramo zaštititi i humanitarne djelatnike koji su žrtve u bolnicama, u školama koje se ubija, u objektima koji su zapravo osnovani kako bi pomogli stanovništvu i kako bi im pružili humanitarnu pomoć. Mi smo u ovome odboru često razgovarali o potrebama za obrazovanjem i pružanjem zaštite humanitarnim djelatnicima. Istinu e, se osjećam ponukanim da to još jedan put istaknem. Evo pri kraju sam komentara. Moramo sagledati humanitarne potrebe i izvan naših granica. Unutar naših granica imamo pet osoba koje trebaju našu pomoć, ali diljem svijeta riječ je o 60 do 70 milijuna ljudi. Zato je vrlo važno da imamo na umu razmjere problema. U proteklih nekoliko tjedana došlo je do izbijanja humanitarnih kriza zbog vala hladnoće u Srbiji, Grčkoj, Češkoj i nekim drugim državama članicama. Malteško predsjedništvo mora ohrabriti zemlje da izrade plan za zaštitu od hladnoće, tako da dobijemo srednjoročna rješenja za ovakve krizne situacije. Vezano uz program predsjedništva, e, htio bih reći da bi bilo dobro da se ovdje spomene i rodna dimenzija, te da se spomene e, potreba za uzimanjem u obzir potreba starijih e, osoba i mladih. Bilo bi dobro kada bi se to ugradilo u vaš program, dakle dimenzija ravnopravnosti spolova i dobna dimenzija. Kao što znate, Europska komisija je u travnju 2016. godine objavila jednu komunikaciju. To je bilo prošle godine. Moj klub i ja osobno ne vidimo kako se to nadovezuje na prijedlog malteškog predsjedništva. Ali bih čestitao Malti na ovom prvom predsjedništvu. Mislim da je ovo trenutak ponosa svaki put kada neka zemlja po prvi puta predsjedava vijećem, pogotovo ako je riječ o manjoj zemlji. S nama je ovdje je gospodin Engel na posljednjem sastanku u Strasburu. Predsjednik Juncker je rekao da je iznimno zadovoljan što se Malta pridružila Europskoj uniji jer da nakon toga Luksemburg više nije najmanja zemlja članica. Ja sam osobno posjetio Maltu, bio sam predstavnik svog kluba na sastanku s malteškom vladom, kao što je ministar upoznat. I vrlo dobro znam što treba učiniti kako bi se pokrenule i neke druge zemlje da bismo postigli naše zajedničke ciljeve. Možete računati na potporu mog kluba zastupnika i parlamenta u cjelini. Izvolite. Hvala. Hvala vam na detaljnom izlaganju prioriteta Malteškog predsjedništva u području humanitarne pomoći. Izuzetno mi je drago da je predsjedništvo svjesno e, koliko je situacija hitna. A isto vrijedi i za prisilno preseljenja. Ako pogledamo vid, vidjet ćemo da imamo sve više kriza. Problemi postoje u afričkim zemljama. Ispričavam se, ali ne znam je li imamo prijevod na španjolski. Mikrofon za govornike. Govornici ne koriste mikrofon. Dakle, da se vratim na tamo gdje sam stao. Iznimno je važno imati na umu kakva je situacija u svijetu i koliko imamo humanitarnih kriza. Vidimo da postoji čitav niz nesigurnih situacija u afričkim zemljama, a oni koji najviše pate su žene i djeca. U postkonfliktnim situacijama najviše su pogođeni djeca i mladi. Kada kažem djeca, pritom mislim na svu djecu do 18 ili 19 godina. Mislim da nam je potrebna snažnija koordinacija djelovanja posebno kada je riječ o tim ranjivim društvenim skupinama. Hvala. Kolega Noizer. Da, poštovani gospodine ministre, hvala što ste došli i hvala što ste zadnjih pola godine već radili na pripremi vašeg predsjedništva. Vi kao mala zemlja doista sad imate golemu zadaću pred sobom, a e, ono što, na čemu ćete raditi sa svojim kolegama, očito je da ste izvrsno pripremljeni i očito je da ćete te ambiciozne ciljeve koje ste si postavili i postići. E, vi naglašavate da ste vlada koja je europski obilježena, čestitam na tome, jer i kad bi drugi, e, druge države članice imale članove vlade sa takvim europskim iskustvom, možda bi situacija bila bolja. Kao mala zemlja na Mediteranu doživjeli ste vrlo intenzivnu migraciju i, još uvijek je doživljavate i aktivno se angažirate po tim pitanjima. E, kod humanitarne pomoći potrebna su oba partnera, potrebne su i kratkoročne mjere, ali i dugoročna perspektiva kako bi se poboljšala životna situacija tih ljudi. Tu moramo paziti da ne miješamo različite vrste pomoći, te da ne žrtvujemo dobru i organiziranu suradnju za neke aktualne teme i brza rješenja. Usprkos svemu, mislim da jednom od aktualnih problema trebate pristupiti, a to je izbjeglička situacija na Balkanu. Evo, upravo smo sada doživjeli ovu zimu, razgovarali smo i na plenarnoj sjednici u Strasburu o tome kako je ta situacija doista nehumana i sa državama članicama koje su na tom putu u Europsku uniju i koje su u toj situaciji moramo iznaći put da poboljšamo situaciju za izbjeglice. Još jedna važna tema o kojoj smo ovdje jutros razgovarali, a to je konsenzus u razvojnoj suradnji. Tu mora biti prioritet borba protiv siromaštva i kad ćemo kad to bude težište našeg e, rada, mislim da ćemo se brzo usuglasiti u trijalogu i postići naše ciljeve. I e, onda smatram da ćemo u lipnju na Malti postići dobre rezultate. I zadnja točka, ja se doista radujem da ste prihvatili naš poticaj da se zajednička, da se u vašoj zemlji provede zajednička parlamentarna skupština AKP-a i EU. E, to je prvi puta da je jedna europska zemlja spremna bila ugostiti tu važnu skupštinu i to pokazuje solidarnost prema zemljama e, u Africi koji čekaju na to. I da, bitno je da oni dobiju dobre europske signale. Hvala. Hvala sada riječ ima Charles Goerens. Hvala predsjednice. Ja dolazim iz jedine zemlje koji je iz jedine zemlje koja je veća e, nakon ulaska Malte u Europsku uniju. E, ja bih želio istaknuti tri stvari. Ja ne sumnjam ni u jednom trenutku u želju malteškog predsjedništva da učini korak prema naprijed. Prvo pitanje tiče se financiranja humanitarne pomoći ima sve više kriza, neki sukobi su zaboravljeni, a imamo i sve više izbjeglica. I ono što se zapravo provlači kroz proračun prethodnih godina jest da zapravo kronično nedostaju financijska sredstva. Mogli bismo dugo razgovarati o tome zašto je tome tako, ali ono djelomično proizlazi zbog iz odbijanja nekih zemalja da se pridržavaju ciljeva koje su ranije preuzele. Moj drugi komentar tiče se specifičnosti europske humanitarne pomoći. Ona je specifična zato što je nepristrana i smatram da to treba braniti. Ne smije postojati nikakva sumnja kada je riječ o tom specifičnom karakteru Evropske humanitarne pomoći. To nam pomaže da da rješavamo te situacije. I to nam omogućuje da izađemo izvan okvira real politike. To je jedini način da se obrani njezina nepristranost. I ta nepristranost humanitarne pomoći me dovodi zapravo do moje treće napomene, a ona se odnosi na jedno institucionalno pitanje. Čini mi se prilično neobičnom da sadašnje predsjedništvo vijeća se sastaje s nama neformalan način i da razgovaramo o razvoju, a na plenarnoj sjednici razgovaramo samo o humanitarnim pitanjima. Ne kažem da je to manje bitno, ali ipak mi se čini neobičnim. Što se tiče samog predsjedništva, rotirajućeg predsjedništva, e, glavna zadaća predsjedništva jest koordinirati zakonodavnim radom na razini Evropske unije. Mi ćemo imati europski konsenzus za razvojnu pomoć, ali pitam se zašto ne možemo o tome progovoriti ovdje, u odboru. Ne vidim zašto se ministri vanjskih poslova mogu obratiti odgovarajućoj formaciji, a ministri za razvoj razgovaraju o ovoj temi samo na neformalan način. Ne znam zašto je tome tako, trebali bismo o tome razgovarati sa gospođom Mogherini, ja ne sumnjam ni jednom trenutku u njezinu kompetenciju, ona je to dokazala u više navrata, no nažalost nam ne može često doći. Mislim da bi trebalo delegirati taj dio posla predsjedništvu da nam objasne u kojoj mjeri e, se napreduje na koordinaciji u zakonodavnom dijelu i zatim treba koordinirati rad među 28 država članica. Budući da tu nemamo nikakav sustavni pristup, najviše pritom mislim na pitanje financiranja mislim da treba govoriti o problemu nedostatka financija. Što je sa tim odbijanjem ili o odbijanjem preuzimanja odgovornosti država članica kada je riječ o preuzetim obvezama u području financiranja? Nitko, nitko ih ne poziva na odgovornost. Ja već duže vrijeme govorim o tome, već sedam godina mi obnavljamo taj zahtjev, međutim nismo dobili nikakav odgovor. Evo ja apeliram na vas kako biste u institucionalnim forumima postavili to pitanje, jer mislim da vi možda možete doprinijeti kako bi se stalo na kraj toj apsurdnoj situaciji. Hvala. Heide Hautela će uzeti posljednja riječ u ovom krugu. Izvolite. Hvala. Ja bih htjela reći nekoliko riječi o humanitarnoj pomoći. Situacija u Siriji vrlo ozbiljna. Nažalost, ne vidim kako će se situacija poboljšati. Ministre, jučer je u Helsinkiju održan jedan veliki sastanak u prisutnosti UN-a, a tema je bila humanitarna situacija u Siriji. Također je bilo riječi o tome kakvu vrstu pomoći treba pružiti Siriji. Povjerenik za humanitarnu pomoć kaže da treba poduzeti mnogo više da se pomogne Sirijcima. 4,8 milijuna Sirijaca živi u susjednim zemljama. Oni su izbjeglice. Zanima me kako Evropska unija namjerava doprinijeti rješavanju ove situacije. Također sam na tom sastanku saznala nešto vrlo zanimljivo. E, riječ je o civilima u Siriji, nema dovoljno liječnika, bolnica, niti lijekova, no osim svega liječnici bježe iz Sirije. Svaki puta kada neki liječnik ode, znači da imamo tisuće ljudi koji nemaju osnovnu skrb, ljudi umiru od raka zato što ne mogu imati pristupa potrebnoj e, liječničkoj skrbi. Zanima me što ćete poduzeti u smislu rješavanja te situacije u Siriji. Jeste li svjesni e, koliko je pomoći potrebno ranjivim skupinama, pritom mislim na žene i djecu. Jeste li to uvrstili u svoj Hvala. Evo, prvo ćemo e, uzeti u obzir ova pitanja, a imamo onda i danjih javljanja za riječ, još dva, koja želi. Čisto da znam koliko nam vremena preostaje u redu. Ministri, izvolite. O, imam dosta pitanja. Počešu sa pitanjima i napomenama gospodina Guillerma. Slažem se praktički sa svime što ste rekli i doista razumijem vaš emotivni pristup i način na koji ste e, progovorili o ovim pitanjima. Uvjeravam vas da svi dijelimo te osjećaje i zabrinutosti. Naglasili ste zašto smatramo da bi Europska unija trebala se ponovno povezati sa svojim građanima. Da, bilo, bilo je tu određenog udaljavanja i, e, i više od toga. Europska unija mora moći ponovno steći povjerenje građana e, jer to povjerenje jest ugroženo. To se vidi iz ovih rezultata izbora svugdje oko nas i e, slično. Mi doista vjerujemo da Europska unija treba osnažiti svoju ulogu u svim aspektima. Govorili ste o svjetskom humanitarnom samitu. To je nešto što dio mene govori da najveća e, razina više od 3650 obveza je preuzeto nakon Istanbula trećina e, je e, preuzeto strane Europske unije a mi naravno trebamo imati praćenje da li se te obveze provode ili i da se e, ne dogodi da zemlje koje su obećale nešto odraditi to ne odrade. Postoji online platforma koja prati što se događa i kako se obećanja ostvaruju. Što se tiče krize, to je sve. Naravno, slažemo se kad govorimo o humanitarnoj krizi, uvjeren sam da tu nema razlika u mišljenjima, a rekao sam i u svom govoru, računa se 20, eh, potrebno 20,2 e, milijarde e, dolara za rješavanje problema ljudi koji su pogođeni sukobima i prirodnim katastrofama samo ove godine. Ali s druge strane trebamo pratiti E, tu trajnu e, humanitarnu krizu koja se, evo produljila i ne radi se tu o nekoj kratkoročnoj e, krizi. Ovo je kriza koja nas stavlja pred veće odgovornosti koje trebamo posvetiti veću pozornost. Moramo biti svjesni što god da doniramo, što god da proizvodimo, da to bude djelotvorno u primjeni i i u ostvarenju i u odnosu na to što namjeravamo učiniti s novcem. Što se tiče obrazovanja, ja znam da je to vrlo važna tema o kojoj često e, raspravljate u okviru svog odbora, to mi je jasno no ako se bavimo samo altruističnim aspektom toga, a to je obrazovanje mladih i, djece, mislim da se svi možemo složiti da to može biti spasiti život to djece koji će dobiti neka znanja, neko obrazovanje, e, spriječiti ih u tome da ih se gurne u prisilni dječji rad, e, prisilne brakove. Znači samo po sebi je to ulaganje da se izbjegnu određene komplikacije u buduće. Tako da najveći e, broj djece su zapravo, e, se zapravo educiraju i u, u toj situaciji e, teškoća, odnosno e, situacija nužde. To se povezuje i sa temom o kojoj je gospođa Hotela govorila. To je naravno izazov. Nije uvijek moguće osigurati da oni koji pružaju obrazovanje da uopće ostvare pristup djeci. Vidjeli smo slučaj u Siriji gdje čak ni medicinska pomoć se nije mogla približiti ljudima koji su to trebali. Također ste spomenuli probleme sada zimi sa migrantima. Znamo da je to pogodilo mnoge ljude. E, Dos tisuće su ljudi koji su evo, e, izloženi tom ekstremnom hladnom vremenu E, znamo da je bilo ponuda da ih se transportira u južni dio Srbije, no očito se oni boje da će ih nekamo deportirati i onda su na kraju prihvatili da budu negdje bliže glavnom gradu, neki su prihvatili da idu u kuće s grijanjem ili šatore, ali ja znam da neki se još uvijek e, zapravo bore s tom hladnoćom i to je doista žalosna slika. Što se tiče rodne dimenzije, uvjeravam vas da je to dio naših prioriteta moram reći da mi na Malti imamo jedno od najnaprednijih zakonodavstva o rodnom ravnopravnosti i socijalnoj inkluziji. Zadnjih tri godine e, smo doista mnogo radili na tome. E, to je to možda nije spomenuto u programu rada, ali će o tome biti riječi na svjetskom humanitarnom sametu. Osim toga, za vrijeme predsjedništva ćemo imati dvije konferencije na Malti. Jedna je o nasilju protiv žena, drugog e, veljače, znači već sljedeći tjedan i ministarska konferencija o o planu za rješavanje problema LGBT zajednice. Dakle, e, to su definitivno na naši prioriteti vezani uz relevantni odbor. E, što se tiče E, problema mladih i starijih osoba. E, znam e, da možemo ići u sad probleme dijeljenja populacije migranata, izbjeglica na dobne skupine i tako dalje, no uvjeravam vas da u, što se tiče humanitarnih obveza da je to već indicirano i odlučili smo se baviti tome. Što se tiče ovih zimskih umjeta, prezimljavanja, ajmo reći, vratit ću se na to, e, moram reći da je to pitanje da pokušamo nekako postići solidarnost među zemljama Europske unije odnosu na cijelo to pitanje migracija. Ne želim ulaziti u sad to jer će to otvoriti neka nova poglavlja, a no, nadajmo se da ćemo ove ekstremne razlike u mišljenjima i idejama kako riješiti ovaj problem, da će e, to nekako približiti e, te države članice jedne drugima. Znamo da neće se u cijelosti premostiti taj jaz, ali evo razgovarali smo sa šefovima država i vlada i nažalost Postoji još veliki jaz između jedne i druge strane, no pokušavamo ih približiti jedna i drugima na korist sviju. Gospodine Venta, vi ste govorili o humanitarnoj e, pomoći i prisilnom e, preseljenju. E, naravno, prisilno premještanje je definitivno pitanje, e, problem, te ljudi se nalaze u toj situaciji, a od nas se očekuje da pružamo humanitarnu pomoć. prisutno primještanje će biti e, tema konferencije u Kohavi. Ja razumijem ono što e, vas brine u odnosu na Afriku. Mislim da moja zemlja definitivno je u situaciji da razumije i probleme Afrike i E, i naravno probleme europskog kontinenta budući da smo geografski između jednih i drugih i mislim da mi imamo određena iskustva, možemo progovoriti o našim odnosima sa zemljama na afričkom kontinentu, a osim toga mi smo oprezni i želi bismo da svi kolege razumiju da ne možemo nastaviti govoriti o Africi kao da je to jedna zemlja. To je ogroman kontinent sa stanovništvom koje će u bliskoj budućnosti doći i do velikog povećanja njihovog broja i to e, dodaje naravno e, nešto ovim problemima e, ta demografska eksplozija koju očekujemo. Što se tiče uloge žene i djece kao izbjeglica, načela o kojima razgovaramo, znači humanitarna pomoć, tretman izbjeglica. Mislim da načela o kojima govorimo su čovjetnost nepristranost, neutralnost e, i neovisnost, e, no kada govorimo o ženama i djeci, sva ta načela su možda još i snažnija E, mislim da se slažemo i da svi osjećamo da djeci treba posvetiti posebnu pozornost, a također i e, ženama naravno od koje su mnoge ili trudne ili sa malom djecom. Znači ne radi se samo pojedinačnoj ženi ili pojedinačnom djetetu, pitanje djece je alarmantno jer iz naših brojki mi vidimo da broj i postotak djece koji dolaze kao migranti nije usklađen sa e, brojem i porijeklom izbjeglica koji dolaze. Reći ću to ovako, ako pogledamo brojke izbjeglica koji dolaze na naše obale i u Italiju, dobit ćete drugu sliku, znači dolaze iz Nigerije, Senegala, Zapadne Afrike, no, ako pogledamo brojke djece, one dolaze iz drugih krajeva, ne iz ovih istih iz kojih dolaze većina izbjeglica. To znači da ima jako velik broj maloljetnika bez pratnje i to je nešto što nas doista brine. Trebamo vidjeti jesu li te ta djeca žrtve e, trgovanja ljudima, e, da li ih se koristi za transportaciju organa ili za što. Još tisuće ljudi nestaje e, iz evidencija E, naravno sami izbjeglice su suočeni s velikim e, rizicima, a djeca djeca, znači svi do 18 godina mogu biti predmet trgovanja ljudima, iskorištavanja e, organa i tako dalje. Znamo i koliki broj ih umire i moramo tim ljudima osigurati bolje mogućnosti preživljavanja i znam da će ovaj, ovaj odbor glasovati u sljedećim danima o ulozi e, e, službe za vanjsko djelovanje u odnosu na pitanja migracija i vanjskih kretanja i ja govorim sada prvenstveno o izbjeglicama koje dolaze iz subsaharske Afrike. To je velika prijetnja u ovom trenutku, jer ovi koji dolaze sa Bliskog istoka su izbjeglice, koji su vezani uz ono striktno što se događa u Siriji. I e, e, oni ne, ne opterećuju toliko naš dio Mediterana, već više Libanon, Jordan i prije naravno sporazuma s Turskom e, su opterećivali dosta i zapadni Balkan gdje su pokušavali ući u središnju Europu. To je svakako izazov oko kojeg se svi slažemo da predstavlja izazov, tu nema razlika u mišljenjima. Što se tiče pitanja izbjeglica, jedna je iznesena vrlo relevantna napomena, jest da da, trebamo kratkoročne mjere, ali i dugoročan plan. Da, činjenica je da ta situacija E, je sve dulja i ne možemo imati nekakve mjere koje će brzo sve popraviti. Treba nam ozbiljan plan što se tiče Afrike. E, to je najbolja, najveća prijetnja Europi i ja ću reći da se nadam da će, nadam se barem jednog dana će se Sirija smiriti i mnogi od ovih koji su sada izbjeglice će se vratiti, ali problem Afrike ostaje jer to nema veze sa problemom Sirije. To su migranti, nisu izbjeglice. E, I tu moramo unaprijed razmišljati što ćemo učiniti sljedećih 20-25 godina e, kada dođe do predviđenog demografske eksplozije u Africi. Što se tiče e, situacije s izbjeglicama koje ste spomenuli, viktimizacije, e, odnosno prezemljavanja, vi ste rekli nešto i o prezemljavanju izbjeglica na Balkanu, o tome sam već nešto rekao. E, kao što ste rekli e, jutro, sam govorili smo o tome i za vrijeme ručka, definitivno postoji sporazum između predsjedništva i odbora E, pokušat ćemo postići e, sporazum što je prije moguće. Ne znam hoće li to biti moguće u datumima koje smo spomenuli, ali pokušat ćemo da se do kraja našeg predsjedništva nešto potpiše. Ako će biti moguće u redu, ako ne, prenijet ćemo to svojim kolegama. Drago mi je da ste zadovoljni e, što će ova parlamentarna skupština se održati na Malti. Znam da je to bila i vaša želja prije nekoliko mjeseci. Ja sam tu vašu želju prenio. Znam da to nije samo vaša želja, ali evo, brojni zastupnici su pitali za to e, i mm, uvjeren sam da će to biti dobar sastanak logistika tog sastanka je nešto za čemu se već radi i uvjeren sam da će sastanak biti jako produktivan. Gospodin Görens je govorio o financiranju humanitarne pomoći, to je naravno izazov da te europske zemlje, a ja moram e, priznati da je samo mali broj e, europskih zemalja koji preuzimaju tu odgovornost na svoja ramena, na svoja leđa, tako reći. E, neću sad ulaziti u, u brojke, svi znaju koje obveze se preuzimaju, no ono što bih ja volio jest e, da to ne bude jednokratni napor. Ono što smo rekli o dugoročnom planiranju, treba postojati djelotvorna, učinkovita pomoć, predvidljiva pomoć. Moramo osmisliti višegodišnje planove financiranja, to su situacije koje neće otići nikamo. Osim toga, moramo vidjeti kako smanjiti e, rigidnost e, namjenskog financiranja i da postoji određena doza fleksibilnosti u primjeni sredstava. O tome je bilo malo rasprava i jutros kad smo govorili o tome da je cilj samo e, iskorjenjivanje siromaštva. No što znači iskorištavanje, e, iskorjenjivanje siromaštva? Koliko se možemo udaljiti od središnjeg tog cilja? E, i e, što je to sve što ima izravni ili neizravni učinak na to siromaštvo. E, evo, to je jedna zanimljiva tema i uvjeren sam da će se tu razviti zanimljive rasprave. Mi možemo također bolje saslušati koje su to zapravo potrebe tih ljudi e, poslušati pa vidjeti na koje mjere ćemo potrošiti novac. Ali mislim da moramo biti e, i tu oprezniji u tom slušanju koje su to potrebe e, jer mi možemo smatrati da će se neke stvari lakše riješiti smanjenjem administrativnog opterećenja, ali to ne znači da želimo izgubiti nadzor i odgovornost za provođenje tih mjera to ne možemo e, bez toga zapravo. A trebamo uzeti u obzir i specifične potrebe različitih skupina ljudi u toj humanitarnoj hitnoj situaciji. E, mi e, ne želimo da se neka nastojanja udvostručavaju, stoga je potrebna bolja suradnja sa većim brojem organizacija, pa ćemo biti utoliko djelotvorniji. I sami sebe možemo uključiti u globalni sustav e, pomoći. Mi nismo jedine zemlje koje pomažemo, ali 50%, ali sigurno pokrenemo barem 50% globalnih iznosa, no isto tako moramo surađivati i sa globalnim sustavom. I zadnja stvar e, za koju se moramo opredijeliti jest da nećemo postupiti usprkos svim kritikama nećemo nećemo popustiti u provedbi ove misije koja je u krajnjoj liniji vrlo humana i zadovoljavajuća. Imam na umu i e, razvojnu pomoć e, koju daju zemlje e, Europske unije koja nažalost samo mali broj zemalja je postigao ovaj postotak koji je dogovoren. Ta situacija se može promijeniti u buduće E, nakon Brexita, no o tome isto trebamo razgovarati. Jedna stvar koju moramo imati na umu kod primjene e, humanitarnog financiranja i pomoći je nepristranost. Mi ne možemo e, gledati koje zemlje nam se sviđaju, koje nam se ne sviđaju. Tu mora postojati nepristranost, a ja e, neću sada ulaziti u detalje ovoga o čemu je gospodin Görens govorio, gdje možemo govoriti o razvoju, a gdje o humanitarnoj pomoći. Ja nisam u tom sustavu, pa nisam spreman sad ulaziti u to, ali uvjeren sam da postoje sustavi i načini e, da se nađemo i da o stvarima raspravimo. Postoji E, naravno tu još dosta posla koje treba odraditi i organizirati jer te stvari ne možete odraditi izolirano. No sam sustav, iako je kompliciran, e, ipak e, osigurava određenu organizaciju i odgovornost. I zadnje pitanje koje mi je upućeno da, e, vi ste spomenuli humanitarnu situaciju u Siriji. Svi znamo da je Sirija između situacije punog rata e, i nade da će doći do prestanka neprijateljstava i da će e, se nakon sastanka u Ostani stvari pokrenuti više u smjeru Ženeve, odnosno e, donošenja ozbiljnijih odluka o tome što će se dogoditi u toj zemlji. Ono što znam, iz onog što znam, e, ja vam ne mogu točno reći koliko će nas koštati e, humanitarna pomoć za 4,8 milijuna sirijaca koji su sad prognani znamo koliko Turska ili Libanon troše na njih, e, ali ono što znam jest da obnova te zemlje, e, jer e, mi cijelo vrijeme pričamo o migracijama, migrantima, ali trebamo razmišljati i, u, i o procesu ponovne izgradnje, obnove te zemlje, pomirenja, kako tu zemlju dovesti do toga da bude ono što je nekad bila jer što dulje će nam to čekati E, toliko e, du, duže ćemo e, morati plaćati račun za izbjeglice jer dok se to ne dogodi oni se neće vratiti svojim kućama. Kad sam posjetio Alzatari kamp u Jordanu, tamo je bila sirska žena koja je dalje držala ključ kuće u kojoj se želi vratiti. I to je taj humani aspekt toga, bez obzira iz kojeg političke orijentacije dolazimo, mi su svi ljudi i to je taj humani aspekt svega e, što radimo. I ne mogu vam sad dati brojke, ali mogu vam reći da mi razumijemo i uviđamo ozbiljnost situacije. Kao što e, znamo, Europska unija je najveći donator u tom smislu. I ja znam da visoka predstavnica također e, se obraća regionalnim i međunarodnim akterima u tom smislu. Nadam se da će primirje potrajati. E, mnogi ljudi su mislili da se nija stana neće dogoditi, ali dogodila se pa nekako imamo nadu da će se situacija primiriti. Ja dijelim vaše zabrinutosti, žao mi je što nemam sad tu neke egzaktne brojke, ali znate da će to sve skupa koštiti. Hvala. I Ovo su jako važna pitanja. Nadam se da će se Sirija obnoviti i da će oni koji su uzrokovali štetu pomoći i platiti za to da, platit ćemo i mi, ali trebati će i drugi. Anelis Tereza Hemenev, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Govorit ću njemački. Srčno zahvaljujem eh, na, ovom izlaganju i srećno dobrodošli u Europski parlament izražavam dobrodošlicu u ime kluba zastupnika socijaldemokrata. Radujemo se što možemo s vama sudjelovati u ovim raspravama, a osobito o središnjoj situaciji u kojoj se vi kao zemlja nalazite. Vi ste doista tu jedan tampon između e, Afrike i Europe i već ste desetljećima morate savladavati situacije koje mnoge e, sjevernoeuropske zemlje uopće nisu mogle razumjeti. U tom smislu imam konkretno pitanje. Danas me jedna novinarka pitala i rekla da navodno postoji jedan dokument eh, Malteškog predsjedništva vijeća o tome kako eh, ublažiti migracijske tokove na, na Mediteranu. Ja sam bio na Malti prošle godine kad sam sastao samo osam primjerice E, imate dakle projekt SOS Mediterane e, koji je dobio čak i neku nagradu, e, civilnu nagradu od Martina Šulca, no ono se to kritizira jer to predstavlja čimbenik privlačenja tih izbjeglica, pull faktor. Dakle, humanitarno pravo u svakom slučaju se mora primjenjivati i ja osobno podržavam taj projekt e, kako, jer naravno humanitarnom pomoći se spašavaju životi. Impuls koji smo imali prije nekoliko godina, prije nekoliko e, predsjedništava jest da migracija se ovdje ne odnosi samo na južnoeuropske zemlje, već se to odnosi i na sjeverno istočno europske zemlje e, moraju i one prihvaćati ljude koji e, ovdje postavljaju zahtjeve za azilom. A u konkretnom pitanju, a time ću i završiti, što se može učiniti u odnosu na humanitarnu pomoć, mi smo u, imali posjet u Emergency Response Coordination centru koji je osnovan ovdje u Briselu kako bi pružao podršku humanitarnoj pomoći, sustav pružanja humanitarne pomoći. Tu oni imaju jednu mobilnu bolnicu u svom portfelju, no nisu Poanta je da nisu mogli podržati plaćanje troškova takve bolnice, već samo transporta. Pa je pitanje može li se ponuditi takva jedna mobilna bolnica. Ona i dalje nedostaje u portfelju. Što se tiče financiranja 0,7%, e, pa i u pogledu Brexita e, e, Ujedinjena kraljevina je jedna od rijetkih zemalja koja je doista i provela plaćanje tog postupka, e, postupka. Ja na kraju imam i pitanje e, za izdatke za obrazovanje unutar humanitarne pomoći. Mi smo to podržali, tražili smo da 4% humanitarne pomoći se ulaže u obrazovanje i zanima me vaše mišljenje da se eventualno i poveća taj postotak, a Evo, to je to. Želim uspješno predsjedništvo. Hvala, gospođa Hemenec. Hvala, gospođo predsjedateljice. Žao mi je što nisam bila ovdje jutros. Imala sam druge sastanke. Želo bih vam čestitati vama i potpredsjednicima i žela bih zahvaliti malteškom ministru na detaljnoj prezentaciji. Ja bih govorila o točki 16. Govori se o miru i upravljivosti. To je vezano za ciljeve održivog razvoja. Neke države poput Nigerije i Somalije su relevantne za to pitanja. Neki od nas smo došli nedavno iz Nairobija i tamo smo vidjeli koliko su ljudi zabrinuti e, zbog terorizma, zbog toga što je ta država blizu Somalije. I stanovništvo nije zaštićeno od terorizma. Kada postoje problemi sa upravljanjem s vladom, teško je dopremiti humanitarnu pomoć do onih kojima je ona potrebna. Al-Shabaab i Boko Haram e, žive e, od korupcije i zbog nejednakosti koje postoje tamo. To je sve povezano s terorizmom. I zanima me kako ćete se usredotočiti na borbu protiv terorizma i kako možemo osigurati da imamo odgovarajući vladajući poredak na tim prostorima i da ljudi imaju pristup obrazovanju i zdravstvu na tim područjima. Hvala predsjedateljice, hvala ministru. E, cijenim ovo detaljnu prezentaciju izazova s kojima se suočavamo. Nemam mnogo toga dodati ovom dugom popisu pitanja. Budući da govorimo o široj slici ovdje, e, vezano za ova pitanja o azilu, mislim da je jako važno osigurati da pitanje migracije bude vezano za pitanja razvoja i ove krize koje postaju sve, sve veće i sve ozbiljnije oko nas. Ovaj tjedan smo se bavili humanitarnim krizama u Europskoj uniji. Svi smo zaprepašteni s onime što se događa na grčkim otocima, pogotovo na sjeveru Grčke, također i u Srbiji. Mnogo, mnogo ljudi mora spavati e, vani na hladnoći, nemaju dovoljno hrane. A također, mnogi od njih nemaju čak ni cipele, to me zaprepastilo. S govorim Noizom smo, gospodin Noiza je postavio to pitanje prošli tjedan imali smo raspravu, tu smo pitali komisiju što se može učiniti, ali upitala bih i vas, vijeće, što namjeravate učiniti vezano za humanitarnu krizu unutar granica Europske unije. Kako možemo prihvatiti da ljudi umiru od hladnoće dok pokušavaju prijeći granice između europskih zemalja? Mislim da moramo dobro razmisliti o tome. Moramo povećati svoj trud. Komisija je osnovala hitni sustav prošle godine i za korištenje humanitarnih fondova u Europskoj uniji. Mislim da treba pojačati taj sustav. Mi smo Unija i to je odgovornost svih država članica. I ne smijemo dopustiti da se države same nose s tom krizom. Hvala na ovim pitanjima. Hvala. Vidim da smo prešli na situaciju u Europskoj uniji. Želio bih i o tome razgovarati. Prvi govornik je bio gospodin Lec. Govorio je o Africi. Govorili smo o tome što bi Afrika mogla značiti za Europsku uniju u slučaju da ne uspijemo učinkovito pomoći razvoju tog kontinenta i to što je prije moguće. Također je bilo pitanje o prijedlogu komisije koji navodno treba zaustaviti tog izbjeglica. To je, posao koji je još u tijeku. Danas je trebala biti tiskovna konferencija s predstavnicom Mogherini i povjerenikom Avromopolosom po tom pitanju i to nije magično rješenje. Tu se pokušava na neki način umanjiti brojke i koliko ja znam taj tekst je u potpunosti u skladu s humanitarnim pravom sa IOM-om i UNHCR-om jer svi znamo da ne možemo usporediti situaciju u Turskoj i u Libiji ono što se primjenjuje na Tursku ne može se primijeniti bez nekih velikih promjena na situaciju u Libiji. Ono što ja mogu reći je da se na tome radi i ne može se pokrenuti program ili inicijativa koja nije u potpunosti u skladu s humanitarnim pravom. I također oni ljudi, te ljude se treba zaštititi i ne smije ih se vraćati da budu držani u kampovima. I ovdje ću se zaustaviti, moram još vidjeti kakve će reakcije biti povjerenika e, kada pokrenu tu studiju. Spomenuli ste taj takozvani pull faktor – vezano za e, ljude koji pogibaju na moru. Ne smijemo dopustiti da se ljudi utapaju. Ne smijemo, ne možemo još krenuti u fazu 3 plana Avramopulosa i ako UN ne donese takvu rezoluciju ili ako nas libijske vlasti ne pozovu na to, mi samo možemo ostati unutar teritorijalnih voda, možemo se koordinirati s libijskom obalnom stražom, da oni odrade dio posla. Ne smijemo dopustiti da čamci na napuhavanje dolaze u Libiju, da ih ljudi koriste Ono što možemo učiniti, e, možemo brzo identificirati ljude kojima možemo dati azil, a onima koji ne možemo, njih ćemo na neki način vratiti u njihove zemlje. To je lako reći, ali teško provesti. Pokušali smo vratiti e, neke ljude, ali iz Balija, ali bilo je teško surađivati sa malijskom vladom. Dakle, to nije lako. Kada analizirate situaciju, kada vidimo što se može učiniti, ne smijemo uskratiti nijednoj osobi pravo na azil. I jako je teško povući tu crtu. Govorili ste o sustavu distribucije to ne ovisi o vijeću e, da natjera države da se da dođu do nekog sporazuma. Kada se govorilo o ideji solidarnosti, nadajmo se da će to biti zaista solidarnost i da će ona biti učinkovita, da to nije, nisu puke riječi, već se treba pobrinuti da to bude zaživu u stvarnosti. Spominjali ste točku 7, ciljevi BDP-a. Dakle, što će se dogoditi kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Unije? Ona je jedna od pet država koje uplaćuju više od 0,7%, a većina tih sredstava se uplaćuje izravno, to se ne troši na migracije kao što to rade druge zemlje, kao što su Italija, Francuska, Španjolska prema parametrima OECD-a, ono što oni troše na migracije, e, to je dio toga postotka koji oni troše. Dakle, moramo paziti što će se tu dogoditi. Što se tiče mira i upravljivosti, govorili ste o Nigeriji i o zapadnoj Africi. Mogu vam reći to nas vodi u eksterne aspekte naše zajedničke politike o strani sigurnosne politike. I to je vezano za ono što je Europska unija radila, ali to ne potpada pod opseg djelovanja ovog odbora. I također vezano za kontakt sa subsaharskim državama. Spomenuli ste Nigeriju ona nije u najgorem stanju od njih svih, njena, njeno broj stanovnika raste. Ona će za 20 godina možda doseći populaciju od 450 milijuna, što je koliko nas ima sada u EU. Spominjali ste pitanja Boko Harama, e, oni uzrokuju tamo probleme. U komunikaciji koju smo prije spomenuli se ističe e, spominjanje Agadeca, to je jedna od točaka kroz koju dolazi većina migranata iz Zapadne Afrike do Libije. E, tu prolaze i teroristi. Kad razgovaramo o razvoju humanitarnoj pomoći, tu to se veže i na pitanje terorizma, jer to, je sve, to su sve međuovisna pitanja. Slažem se s onim što ste rekli, u potpunosti razumijem e, vaše mišljenje, ali upravo ste kako mi možemo prihvatiti da imamo tu te žene i djecu koji nemaju ni cipele, koji žive u takvim uvjetima ja ne znam točno što možemo učiniti u vezi toga, ali to su emocionalna pitanja. I nadam se da ćemo tijekom sljedećih mjeseci moći doseći neki sporazum da se to riješi. Jer to je crna mrlja na savjesti Europe. Ne bismo se smjeli tako ponašati jer iza tih brojki stoje žene, djeca, mladi ljudi i svi su to ljudska bića i moramo to poštovati ako smo civilizirani ljudi. Hvala. Hvala ministre. Imate mnogo posla za sljedećih šest mjeseci nakon svjetskog humanitarnog samita. Dakle, ljudi stoje iza ovih brojki kao što ste već rekli i moramo to imati na umu. Hvala što ste bili naš gost. Veselimo se radu s vama i vašim predsjedništvom sljedećih šest mjeseci. I trudit ćemo se biti vam što bolji partneri. Hvala. Okay, Kolege, molim vas ako namjeravate napustiti dvoranu da iziđete i molim sve ostale da ostanu. Imamo još jednu točku prije sastanka koordinatora pod nazivom izvješće sa misije na konferenciji UN-a o stanovanju i urbanom razvoju Habitat 3 koja je održana 20. listopada. Kolega Fransulika je bio e, na čelu delegacije i tu su još bili Ignacio Korao i još neki kolege i kolege iz odbora Ređi. Dakle, molim da čujemo sada izvješće. Uh, Hvala predsjednice, dragi kolege. Htio bih zapravo zahvaliti svim sudionicima na ovoj raspravi. Hvala vam što ste pokazali interes za razvoj habitata u svijetu. Dame i gospodo, dragi uzvanici, konferencija UN o stanovanju i održivom urbanom razvoju, poznata pod imenom Habitat, održala je svoj e, održala je sastanak od 16. do 20. listopada u Ekvadoru Kvitu. Bilo je gotovo 200 nacionalnih delegacija i razni dionici na tom sastanku. Koliko se sjećam, bilo je više od 4000 sudionika, ali da kako dobar dio njih je bio iz Ekvadora. Cilj konferencije bio je doći do novog globalnog urbanog programa i modalitete primjene. Tijekom suvremene povijesti urbanizacija je pokretala razvoj i smanjenje siromaštva. Međutim, nije uspjela dati odgovor na brojne postojeće izazove kao što su širenje gradova, zagušenje, zagađenje, emisija stakleničkih plinova, sve veće siromaštvo u gradovima, povećanje nejednakosti i segregacija. Drugim riječima, urbanizacija pruža prilike za gospodarski rast, za socijalni i kulturni razvoj, te zaštitu okoliša. Izazovi i prilike mogu se riješiti kroz financiranje, razvoj, upravljanje i planiranje razvoja. Europska unija je imala delegaciju koja se sastala od više od 40 članova, e, dakle 40 osoba. E, na čelu je bila povjerenica Krecu, što uključuje sedam zastupnika Europskog parlamenta iz odbora Deve i Ređi, te predstavnike iz raznih glavnih uprava, dakle glavne uprave Ređi i Devko. to su bili i članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Konferencija Habitat 3 je objedinila i e, omogućila promicanje rasprave među svjetskim čelnicima, dionicima i građanima diljem svijeta. Konferencija je iznijela zaključak da treba apelirati da se e, razvije novi održivi e, urbani plan razvoja. 172 paragrafa su dogovorena konsenzusom među članicama UN-a to je jedan dokument koji je inkluzivan, e, usmjeren na aktivnosti i koncizan i trebao bi poslužiti kao smjernica u sljedećih 20 godina održivog e, i transformirajućeg urbanog razvoja u svijetu. Naglasak je na socijalno uključenim, e, ekonomski prosperitetnim, energetski učinkovitim, sigurnim, održivim i zdravim gradovima, što uključuje i sudjelovanje skupina dionika, civilnog društva i drugih e, udruga. Dame i gospodo, stajalište Europske unije tijekom pregovora koji su doveli do usvajanja novog urbanog programa temelje se na zaključcima vijeća od 20. svibnja 2016. godine gdje su zacrtani prioriteti i ciljevi Europske unije i država članica. Stajalište Europske unije bio je da novi urbani program treba obuhvatiti obveze preuzete e, sukladno programu e, o održivom razvoju do 2030. godine. To se posebno odnosi na cilj održivog razvoja broj 11, a riječ je o tome da ciljevi moraju biti inkluzivni, e, otporni i uključivi. Tu su još neki ciljevi. Novi urbani program mora osvojiti pristup utemeljen na ljudskim pravima, te načela donesena na međunarodnim konferencijama poput konferencije o klimatskim promjenama u Parizu te e, konferenciju Addis Abeba o financiranju razvoja. Novi urbani program ima e, čitav niz dobrih namjera. Kako provesti novi urbani program i postići njezine ciljeve je zahtjevnije. Mjere uključene u ovaj urbani program nisu obvezujuće za članice UN-a i nema nikakav e, konkretan plan za njihovu primjenu. Posljedično tome nema nikakvog jamstva da će se postići novi ciljevi iz e, urbanog programa. Međutim, e, Europski parlament je u više navrata inzistirao na tome da ovaj dokument treba biti proveden u državama članicama. Novi urbani program za urbani razvoj isto tako navodi e, kao mehanizam provedbe provedbeni plan iz Kita. E, on se sastoji od dobrovoljnih obveza raznih partnera, čiji je cilj doprinijeti i osnažiti zaključke konferencije Habitat 3. Izvješće o provedbi novog programa za urbani razvoj očekuje se svake četiri godine, a prvo izvješće bi se trebalo predočiti na 72. sjednici Opće skupštine UN-a, a to je u rujnu 2017. godine. Članovi delegacije Europskog parlamenta na konferenciji Habitat 3 sudjelovali su u brojnim raspravama i događanjima, posebno onima koje su organizirale glavne uprave komisije Regio, Devko i Eko. Na taj način smo povećali vidljivost Europskog parlamenta na konferenciji. Nažalost, a to treba naglasiti, Ujedinjeni narodi su zanemarili zahtjeve članova Europskog parlamenta e, da se obrate na plenarnoj sjednici e, na konferenciji Habitat 3. Vjerojatno bismo trebali na jednak način odgovoriti e, kada e, na naše sjednice budu pozvani predstavnici UN-a. Izvan okvira Habitata 3 članovi su se sastali i sa Marian van Sten, e, koja je na čelu delegacije Europske unije u Kvitu, i sa Gabrielom Rivandeirom, koja je predsjednica Nacionalne skupštine Ekvadora. Imali smo vrlo plodonosan razgovor s njom. Dobili smo vrlo korisne informacije o političkoj, gospodarskoj i društvenoj situaciji u Ekvadoru na tim sastancima, posebno imajući u vidu predstojeće predsjedničke i parlamentarne izbore koji će se održati 19. veljače 2017. godine. Govorimo o prvom krugu izbora. Također je bilo riječi o pridruživanju e, Ekvadora trgovinskom sporazumu između Europske unije, Kolumbije i Perua Europski parlament je to već izglasao. Delegacija Europskog parlamenta na konferenciji Habita 3 želi iskoristiti ovu priliku da zahvali još jedan put delegaciji Europske unije Kvitu na pomoći organizaciji ove misije. E, mislim da je to sjajan primjer kvalitetnog rada delegacije Europske unije diljem svijeta i želim također zahvaliti e, djelatnicima e, na njihovom izvrsnom radu, na kvalitetnom programu i na korisnim sastancima. Zahvaljujem svima i ako mm, su neki od kolega bili u sastavu delegacije, mogu također uzeti riječ. Naravno uz vašu suglasnost predsjednice, pa Ignacio Korao je već iskazao e, želju da uzme riječ. Najprije Bogdan Venta. Hvala. Zahvaljujem na ovom izvješću. I zahvaljujem Doru koji je bio na čelu ovog posjeta Ekvadoru. I zahvaljujemo što je predočio ovo izvješće o tome kako je protekla misija. Imali smo niz sastanaka gdje je bilo riječi o razvoju, ali isto tako i o prognanim osobama te o perspektivama za građane u zemljama u razvoju. E, razgovarali smo također i onima koji zbog sukoba žive u teškim uvjetima. Neki žive u slamovima i zapravo bi se mogli proširiti takvi slamovi zemljama u razvoju, što bi moglo dovesti do poremećaja i kaosa u razvoju, mogli bi se pojaviti gradovi koji nemaju odgovarajuću infrastrukturu e, ili je onemogućen pristup infrastrukturi, dakle zapravo se pojavljuju neka vrsta slamova. Habitat je program Ujedinjenih naroda kroz koji se pruža pomoć ljudima koji žive u takvim nastambama, dakle u tim improviziranim e, nastambama. Svi oni koji su imali priliku vidjeti kako to izgleda će se e, složiti sa mnom. E, međunarodne organizacije moći će razviti puni potencijal tih programa, zahvaljujući ove konferenciji. Također smo razgovarali o tome što se događa u zemljama u susjedstvu Sirije. Razgovarali smo o izbjeglicama u Jordanu i bilo nam je zanimljivo čuti e, kako izgleda situacija u tim zemljama kao što je Jordan. Dakle, u kojoj mjeri su ljudi u mogućnosti obrazovati se i kako bi mogli e, pristupiti tržištu rada. Hvala vam još jedan put na izvješću i hvala vam što ste bili na čelu naše delegacije. Ignaciju. Hvala. Ja bih vam htio reći nešto o tome kako sam se osjećao prilikom posjeta Kitu. Neću ponavljati ono što je rekao kolega Franzulika, ja se u potpunosti slažem s njegovim komentarima. Samo bih eh, htio dati svoje viđenje tog posjeta. I eh, htio bih reći nešto o tome što nije bilo dobro na toj konferenciji. Dakle, situacija je bila pomalo kaotična. Mi smo o tome i razgovarali međusobno. Dakle, situacija je kaotična u tim e, slamovima, ali isto tako i na konferenciji. Dakle, paralelno se razgovaralo o raznim temama i e, bilo je zapravo teško uspostaviti prioritete. Zatim bilo je problema sa registracijom i sa samim sudjelovanjem na konferenciji i e, teško smo dobili jasnu sliku na kraju konferencije. Nije bilo sasvim jasno koji su zaključci. Stoga mislim da bismo možda trebali razmisliti o tome kako se organiziraju konferencije pod okriljem UN-a. Eto, to je bio moj dojam ne znam je, slažu li se kolege sa mnom i ne znam slažu li se oni koji su bili u pratnji s ovom ocjenom. Gospodin Onaka iz Europske komisije e, je s nama. Želite li vi nešto reći e, o tome što će uslijediti nakon ove konferencije? Hvala predsjednice. da mm. e, dame i gospodo, lijepi pozdrav. Dakle, prije svega želim zahvaliti članovima delegacije odbora za razvoj i odbora za regionalni razvoj. E, dakle, zahvaljujem što su sudjelovali na ovoj konferenciji, e, usprkos tome što je program bio dosta gust, posebno na raspravi koja pod okriljem glavne uprave za regionalni razvoj. što se tiče samoga rada, htio bih reći da je komisija uglavnom zadovoljna što se tiče sadržaja novog programa za razvoj gradova. Velik broj zaključaka e, vijeća se nalaze u završnim zaključcima. Međutim, ovo što je rekao izvjestitelj nas e, inspirira vezano uz preostali dio posla, a to je sama provedba u gradovima, to je veliki izazov ne samo za komisiju, nego i za ostale europske institucije i za države članice, a posebno za e, lokalnu i regionalnu razinu. Dakle, kada je riječ o provedbi, komisija je već započela s radom na tri dobrovoljne obveze koje smo preuzeli. Mi smo, naime, šef delegacije Europske unije e, povjerenica Krecu je to predstavila u Kitu. Reći ću nekoliko riječi o tome. Što se tiče doprinosa provedbi novog programa za gradove, kroz e, europski urbani program mi smo već prošle godine sklopili osam partnerstva, a ove godine 12. Dakle, riječ je o e, urbanom programu za Europsku uniju. E, tu su predstavnici država članica, gradova, gradskih vlasti, Europske investicijske banke i Europske komisije. Ta će partnerstva omogućiti da se kroz razdoblje tri godine donesu akcijski planovi s ciljem poboljšanja zakonodavstva, dobivanja financijskih sredstava i poboljšanja znanja, dakle riječ je o bazama podataka i razmjeni iskustava među lokalnim vlastima. E, pritom se uzima obzir na načelo višerazinskog upravljanja, prema tome e, dakle sve razine, lokalna, nacionalna i europska. U e, akcijskim planovima koji će biti razrađeni na ovaj način, mi ćemo se pobrinuti da te aktivnosti odgovaraju na svaku od 12 navedenih tema i da se tu uzmu u obzir obveze koje smo preuzeli u sklopu novog programa za urbani razvoj. Ali tu su isto tako i neki podciljevi koji su dogovoreni u sklopu agende 2030. Tako da ćemo se povrnuti da postoji dosljednost i sukladnost između međunarodnog i europskih planova u području održivog razvoja. E, prve akcijske planove predstavit ćemo ove godine, dakle bit će ih četiri. Sredinom sljedeće godine dobit ćemo još četiri akcijska plana i konačno krajem 2018. godine još četiri posljednja akcijska plana koji će obuhvatiti 12 prioritetnih tema iz programa za urbani razvoj i e, dakle i tu ćemo uvrstiti ciljeve i iz agende 2030. i iz e, dakle ovog programa za urbani razvoj. Među novim obvezama koje na sebe preuzela Europska komisija, a više su tehničke i znanstvene prirode, e, riječ je o boljoj definiciji gradova, dakle na tome se već počelo raditi u glavnoj upravi za regionalni razvoj. Mi smo već ostvarili značajan napredak u suradnji sa OECD-om i Svjetskom bankom. Da bismo dakle potvrdili zajedničke e, djelatnosti, zajedničke aktivnosti i e, raspodijelili zadaće. U prvom dijelu 2017. godine konzultirat ćemo se sa e, državnim zavodima za statistiku e, iz država koje nisu članice Europske unije i sa OECD-om. E, dakle, vidjet ćemo koja je koja je njihova metodologija. Zatim ćemo tijekom 2017. godine imati čitav niz pilot projekata u suradnji sa Zavodima za statistiku. Tu ćemo testirati stupanj urbanizacije, koristit ćemo se raspoloživim nacionalnim e, podacima, zatim ćemo prikupiti i analizirati rezultate, a 2017. godine ćemo modificirati definiciju stupnja urbanizacije sukladno e, provedenim analizama i na kraju 2017 2019. i 2020. godine iznjećemo konkretan prijedlog. I e, tada ćemo e, usvojiti uniformnu definiciju gradova i to ćemo predložiti Odboru za statistiku Ujedinjenih naroda. Zatim, e, mi smo sada također u pripremi osnaživanja Eh, naime pokretanje jednog eh, novog projekta eh, koji ćemo najaviti ove godine. Hvala lijepo, imamo sastanak koordinatora o 17 sati. Želite li još nešto dodati? Pa ja bih samo još jedan put zahvalio svim sudionicima i kolegama a posebno onima koji su došli na ovaj sastanak i uzeli riječ. Mislim da moramo pratiti ovu temu i mislim da se trebamo ozbiljno pozabaviti mm, tom temom u buduće. Hvala. Mi nastavljamo sutra ujutro u 9 sati u istoj dvorani, a lijepo molim e, koordinatore da ostanu. Za nekoliko minuta ćemo započeti.